Okay. So, good morning, colleagues. Uh, welcome to our econ meeting. I'm Dobro jutro kolege, dobrodošli sastanak danas. Mijenjam gospodina Gualtierija. Također bih eh, trebao reći da s obzirom na prošireni sastanak jutros s dva odbora imamo veći broj kolega koji će nam se još pridružiti. Pa smo ovako rasporedili sjedanje. Što se dnevnog reda tiče, Druga točka dnevnog reda je usvajanje dnevnog reda. Da li se svi slažu? Da, hvala. Treća točka je odobrenje zapisnika. Navedeni su u dnevnom redu. Da li se svi slažu? Znači, slažu se. Nemam nijakvih priopćenja predsjedatelja po četvrtom točkom dnevnog reda, pa je peta točka usvajanje prijedloga rasporeda sjednica srpanj prosinac 2019. Da li To ćemo usvojiti ukoliko ne dobijemo nijakve prigovore do kraja današnjeg zasjedanja. Da li se slažemo? Slažemo se. Šesta točka je izvješće o međuinstitucijskim pregovorima koji su trenutno u tijeku. Tu imam nekolicinu obavijesti. Prva točka je prekogranična raspodjela fondova 5. veljače Dakle, drugi trijalog je održan 5. veljače i zaključene su neke neriješene političke točke, a konkretno što se tiče utjecaja denotifikacije <clears throat> za stavljanje tržišta tržište investicijskih fondova, za pretržišne alternativne investicijske fondove i za produljenje određenih rokova što se tiče pripsova, pakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje, osobito vezano uz UKICIC fondove, da će još doći do rekonzultacija u odboru na dolazećim tjednima sa ciljem usvajanja usvajanjem na plenarnoj u potpunosti finaliziranih tekstova i svih jezičnih verzija do drugog do plenarne u travnju. Što se Emir 2.1 tiče, trijalog je bio održan 5. veljače, četvrti i posljednji su zakonodavci su došli do načelnog dogovora oko tog dosija kompromis je izrađen što se tiče e, izuzetka kliničkih obveza za mirovinske e, programe i tekst će se sada finalizirati na tehničkoj razini. Rekonsultacija odbora za privremene sporazume će biti na rasporedu na dolazećim tjednima. I što se trijaloga tiče predlogu za regulativu e, o koji se tiču održivog ulaganja, 12. veljače u Strasburu je treći trijalog održan i pregovarački timovi su razmatrili, razmotrili moguće kompromise i uključili zahtjeve o razotkrivanju i na razinama entiteta i proizvoda i ovim eksternalnim pitanjama ESG aspekata. Sljedeći trijalog bit će 27. veljače. Što se tiče investment firms, ulagačkih firmi, trijaloga koji je održan 6. i 12. veljače, Europski parlament i vijeće su sada raspravili e, sva ključna područja predloženog paketa. Preliminarni kompromisi su na nekoliko tema zaključeni, primjerice određeni aspekti naknada, ograničenje bonusa, rodna jednakost, zahtjevi za likvidnost, okoliš, socijalna i druga rizike, uključenje tehnoloških rizika u nadzornom procesu, no dalje rasprave su još potrebne kako bi se pronašli kompromisi o ključnim političkim temama, uključujući obuhvat IFR-a, e, pravila o ekvivalenciji i kapitalne zahtjeve te ka faktore. Drugi će trijalog biti na rasporedu 26. veljače. <clears throat> Pokrivene obveznice, 13. veljače je održan treći trijalog Dakle, neke nove teme su otvorene, primjerice dozrijevanje, tranzicijske mjere, ekvivalencija za treće zemlje, o kojima se prije i nije raspravljalo. <clears throat> Dalje rasprave o pokrivenim imovinama su također održane, što je pomoglo bolje shvatiti e, razlike u mišljenjima između suzakonodavaca. Sljedeći tjedan, mi se čini da je sljedeći trijalog, a tehnički sastanci se paralelno <clears throat> nastavljaju. Trijalozi za benchmark mjerila 13. veljače je održan treći trijalog, znatan napredak je ostvaren što se tiče europskih klimatskih tranzicijskih mjerila i mjerila za Pariz. Klimatska tranzicijska mjerila će se sastojati od imovina koje su izabrane na temelju putanja za dekarbonizaciju gospodarstva, a usklađena mjerila Europska unija Pariz će biti e, regrupirane imovine koje će biti usklađene sa dugoročnim klimatskim ciljevima na temelju Pariškog klimatskog sporazuma. Sljedeći će trijalog biti na rasporedu 25. veljače. SFS trijalog, prvi trijalog dakle, koji je bio revizijski trijalog održan 14. veljače i sve stranke su izrazile svoju namjeru da cijelu reviziju tijekom pregovora obuhvate, dobar napredak je ostvaren. Što se tiče AML-a, regulative protiv pranja novca, dogovoren je sporazum što se tiče obuhvata definicije zadataka koji će se unutar toga e, razmatrati. 21. veljače sljedeći sastanak i on će se na preostale teme iz aml i EBA baviti i njih rješavati članci 1 do 38. Emir 2.2 treći trilog je održan jučer 19 možemo reći da su dobri napreci ostvareni u tri konkretna područja upravljanja što se tiče sastava nadzornog odbora i glasačkih prava, zatim tema koja se tiču nadzora e, CCP-ova Europske unije što se tiče nadzornog odbora njegovih ovlasti i uključnosti ESME u donošenju odluka. A treće što se tiče CCP-a trećih zemalja što je i postupka za uskraćivanje e, prepoznavanja i priznavanja uključenosti središnjih banaka <clears throat> je bilo raspravljeno. Na član, temelju članka 22. statuta scb održane su neformalne rasprave prve, a službeni trijalog će biti organiziran u nadolazećim tjednima. Možemo se vratiti nazad na dnevni red sedmu Dakle, nakon šeste točke na sedmu točku, nadzor na delegiranim aktima i provedbenim mjerim, mjerama. I pozabavit ćemo se razmjenom gledišta o peripovima, upakiranim investicijskim proizvodima za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode. Ovaj 42. nadzor delegiranih akata odbora Ekon i kao što znate, kao što smo svaki put e, to naveli otvaranje ovakvog nove teme i odbor Ekon, dakle doista se uvelike zanima u neke složene tehničke aspekte za koje smatramo da je potrebno voditi javne rasprave i što se tiče parlamentarnog eh, postupka i što se tiče parlamentarnog nadzora za te teme. Dakle, danas ćemo se baviti provedbenim mjerima za pripsove i nakon toga čuti mišljenja članova odbora. Određene odredbe su već raspravljane tijekom međuinstitucijskih pregovora o olakšavanju prekogranične raspodjele investicijskih fondova, a što se tiče trenutne situacije, e, zajedničko nadzorno tijelo Europske unije započelo sa konsultacijama o ciljenim amandmanima za delegirane akte PRIPSova. Dakle, to nazivamo Kid Information Document ili KID. I u svojim preporukama u veljači ESE su zaključila da će se ove konsultacije produžiti i da će objaviti umjesto toga jednu nadzornu izjavu što se tiče informacija o dosadašnjim rezultatima. Tako da bih volio zahvaliti gospodinu Bernard, Bernardinu, <clears throat> predsjedniku EOPE, koji funkcionira kao predsjednik zajedničkog odbora ESE. Dobrodošli ovdje i također bih pozdravio gospodina Gentnera u ime komisije iz glavne uprave FIZME. Svako od njih bi možda mogao nam se obratiti <clears throat> ukratko. Gospodin Bernardino u ime EOPE bi mogao biti prvi, možda bi svatko mogao po pet minuta nam se obratiti, a nakon toga ćemo otvoriti raspravu za naše članove odbora. Gospodine Bernardino, Hvala vam, hvala na tome što sam danas mogao pristovati, hvala članovima parlamenta, naravno kao što ste rekli ja sam ovdje u svojoj funkciji zajedničkog odbora i bavim se dosadašnjim radom ESA na temu pripsova i rado ću vas izvijestiti o našem dosadašnjem radu, o delegiranim aktima vezano uz KID za pripsove. Prije svega, naglasio bih važnost EASA, koju EASA pridodaje ovoj temi što se tiče mogućnosti uspoređivanja investicijskih proizvoda i standardiziranih kratkih dokumenata o razotkrivanju informacija. Dakle, mi smo posvećeni implementaciji ovih pravila s obzirom da različiti nacionalni pristupi neće pripomoći ujednačenom radu, a osobito neće pomoći potrošačima i to u kontekstu prekograničnog poslovanja na našem jedinstvenom tržištu. <clears throat> Također smo posvećeni reviziji postojećih pravila gdje je to potrebno kako bi se moglo primjenjivati ih na sve različite oblike pripsova, a pravila koja su toliko složena kao ovakva, sasvim je obećano da ih e, dorađujemo i prilagođavamo svakodnevnim praktičnim iskustvima i zatim vidimo što bolje, a što slabije funkcionira. Svjesni smo da dionici su zabrinuti što se tiče nekih aspekata trenutnih pravila i razmatramo ta pitanja i što ćemo dalje učiniti. U nekim slučajevima smo mogli pitanja i odgovora <clears throat> objasniti objaviti da neke tehničke točke, time pokrijemo smo prošlu jesen odlučili da je najbolje <clears throat> djelovanje da predložimo određene ciljane amandmane delegiranoj regulativi za pripsove. Započeli smo javne konzultacije u studenom prošle godine i bavili se promjenama <clears throat> u scenarijima <clears throat> za rezultate gdje se činilo da je potrebno učiniti nešto drugačije od onoga što se do sada radilo. I to je dio kida koji je najviše pitanja otvorio, tako da smo predložili neke promjene u konzultacijama da ne bi došlo do dupliciranja između pripsova i ucica. Tu nas zapravo <clears throat> brinulo kako će stvari funkcionirati. Ukratko bih sada sažao glavne teme ili zaključke konsultacija. Između dionika postoji konsenzus za trenutni scenarij za KID ne bi trebali biti doživljeni kao najbolje procjene, najbolje prognoze, ali postoji dalje opasnost da ih potrošači tumače na taj način. Dionike također brine to što trenutno gospodarsko okruženje vodi do scenarija koje dovoljno i dovoljno dobro ne odražavaju tržišno očekivanja da će budući povrati biti niži i to barem na nekim tržištima. Predlozi ESA da se osnaže upozorenje o kitu su načelno podržana, no bilo je također najavljeno da nema nekakvih brzih rješenja ovim metodologiji ovih scenarija za rezultate, pa je predloženo da bi ESA trebala sveobuhvatnu analizu alternativnih pristupa poduzeti. Za određene oblike pripsova, kao aktivno upravljene fondove i industrije, potrošačka udruženja smatraju da je najrelevantnija informacija za potrošača su prošli rezultati pripsova. I konačno, dok javne konsultacije ESE su sredotočene nove scenarije za rezultate, velik broj ispitanika mnogi sektora upravljanja imovinom su naglasili važnost revizije aspekata razotkrivanja troškova. Dakle, odlučujući u konačnim preporukama, ove sve povratne informacije smo pomno razmotrili, uzeli smo obzir i očekivane odluke su zakonodavaca kako bi se odgodila primjena kida na UCIC za dvije godine, odnosno do kraja 2021. I s obzirom na to zaključili smo da nije na mjestu predložiti neke usko ciljene amandmane u ovom trenutku. Međutim, smatramo da su potrebni trenutni nadzorni koraci kako bi se smanjio rizik toga da se pogrešno protumači značenje trenutnih scenarija ili da se na njih previše oslanja. Zbog toga smo izdali jedno zajedničko izjavu i promičimo njoj dosljedan pristup i bavimo se zaštitom malo prodajnih ulagača prije naše konačne revizije. ESA predlaže proizvođačima pripsova da uključe jedno upozorenje u kidu kako bi ulagači bili u potpunosti svjesni ograničenja scenarija koje su ponuđali. Također smo rekli da ćemo sveobuhvatnu jednu reviziju delegirane regulative za PRIPS ove godine izdati i postavili smo osnovna pravila kojima se planiramo pozabaviti. Naglasio bih ovdje nekoliko toga sada da svima bude jasno. Planiramo se pozabaviti pitanjima vezanima uz rezultate kao razotkrivanje troškova, to će uključivati procjenu toga da li metodologija transakcijskih cijena i pristup smanjenja prinosa bi trebalo još dodatno prilagoditi i izvućemo svoje vlastite analize kidova kako bismo svake godine mogli izvještavati o prošlim rezultatima i troškovima investicijskih proizvoda. Usredotočit ćemo se također na moguće amandmane delegirane regulativi za PRIPS, međutim gdje naš rad smatra da je to potrebno, da se potrebno da je potrebno promijeniti <clears throat> prvu razinu pripsa kako bismo optimalne rezultate na drugoj razini dobili, predložit ćemo takve promjene s obzirom na širok obuhvat ove regulative i kako bismo se pobrinuli da kit dobro funkcionira za sve proizvode, mislimo da neka daljnja diferencijacija pristupa za različite oblike pripsova je potrebna, a držeći se svejedno našeg cilja e, usporedivosti pojedinih proizvoda. I konačno planiramo testiranje među potrošačima provesti, uključujući i postojeći KID i moguće alternative. Važno ovdje je i imati u vidu izvorne ciljeve ove regulative, to je potrašačem dati bolje informacije koje je lakše za razumjeti i izbjeći ugrožavanje tog cilja u nadolazećoj reviziji. U tom smislu pozdravljamo doprinos članova parlamenta kako o tome kako poboljšati usporedivost i transparentnost KIDA kako bi on bolje funkcionirao za potrošače što mu je cilj. Konačno pozdravljamo potvrdu da amandmani za PRIPS će biti doneseni ove godine. Što se tiče pitanja dupliciranja, razotkrivanja informacije između Pripsa i Ucica, a neke manje prilagodbe će možda biti potrebne, a u nadolazećim tjednima ćemo dati prijedlog za to. Dakle, imamo vremena pobrinuti se da PRIPS kit funkcionira za sve proizvode, uključujući UCIC, i to će omogućiti mogućnost usporedbe pojedinih investicijskih proizvoda za ulagače i za pružatelj usluga ponuditi jednake uvjete. Hvala gospodine Bernardina na ovim uvodnim izjavama kao predsjednik nadzornog odbora ESA. A sada rećimo gospodin Getner u ime glavne uprave FIZMA. Hvala vam. Hvala vam što ste me pozvali da vam govorim o sljedećim koracima uredbe o pripsu. Komisija u potpunosti podupire ove amandmane i što se tiče rokova za prips. to bi nam trebalo biti dovoljno vremena da unesemo potrebne izmjene kako bi sve ovo bolje funkcioniralo. No, nešto ću vam detaljnije reći o datumima za čas. No, prije toga želim istaknuti da se u potpunosti slažemo sa parlamentom da glavni cilj mora biti da PRIPS bude da budu ciljevi fondovi kojima se može upravljati. E, taj cilj što ćemo pokriti tako različite proizvode, upravo je zbog toga to ovako izazovan e, tekst i na političkoj i na tehničkoj razini. No tehničke poteškoće nas ne bi trebale spriječiti da ostvarimo cjelokupni cilj. Neprestano se od nas traži da šire razmišljamo te da uključimo proizvode e, i objave od strane ulagača. PRIPS će učiniti upravo to. Stoga nećemo propitkivati e, osnovni temelj usporedivosti niti područje primjene uredbe. Umjesto toga usredotočit ćemo se na praktična rješenja problema, koja smo, e, problema na koje smo naišli. Komisija smatra da e, moramo poduzeti sljedeće korake. 2019. bismo trebali popraviti sve probleme na razini 2, kao što je prethodni govornik rekao. Nakon konzultacije e, koje smo dobili kroz europska nadzorna tijela. Moramo pripremiti tehnička rješenja za probleme koji i dalje postoje. No jasno je da jedan od glavnih problema su dakle scenariji uspješnosti ove probleme treba riješiti ove godine i nadamo se da ćemo uspjeti e, surađivati sa Europskim parlamentom kako bismo zajedno pronašli način kako dalje. Želimo izbjeći e, nekoliko razina izmjene pripsa na razini 2. Zato smo mi za to da se 2019. detaljno revidira razina 2 pripsa kako bi se e, nova pravila mogla početi primjenjivati početkom 2021. Zatom moramo promijeniti i RTS prema rasporedu koji je dogovoren na posljednjem trijalogu. Paralelno s radom na RTS-u komisija će također pokrenuti reviziju, reviziju pripsa i to e, korištenje privremenog izuzeća iz uredbe PRIPSA. Jednom kada se postigne taj dogovor, pripremit ćemo izvještaj i predložiti relevantne promjene kako bi se promjene usvojile do kraja 2021. u skladu sa predloženim rasporedom. E, bilo kakva promjena ucica se mora prenijeti i u nacionalno zakonodavstvo. Tako da ako ćemo se držati rasporeda, to znači da promjene RTS-a moramo dogovoriti do kraja sljedeće godine a i ovo što se tiče ucica. To su e, ključni elementi revizije pripsa. Zatim još ćemo revidirati sve ovo što je spomenuto, a isto tako napraviti ćemo i testiranje cijelog tog e, alata. Nema smisla provesti cjelokupno testiranje cijelog tog alata ranije. No, bilo kakve ciljane promjene RTS-a i tu se slažem s Kaprijelom, Prvo, što god dakle se bude mijenjalo, najprije treba testirati i konzultirati se za zainteresiranim stranama. Zatim trebali bismo slijediti jedan širi pristup kad govorimo o reviziji Pripsa u proteklih nekoliko godina već su unesene neke promjene kad je riječ o informacijama koje se pružaju krajnjim ulegačima kroz e, druge e, zakonodavne tekstove. A sada bismo se trebali više koncentrirati na to kako to zakonodavstvo funkcionira i kako se može interakcija unaprijediti. Dakle, riječ o svim informacijama koje su ulagateljima potrebne, koje se metodologije, zato što ako imamo različite metodologije i različite pristupe, to, se, to stvara zbrku. To bismo trebali napraviti paralelno sa revizijom Pripsa. Hvala vam. Gabriel, Hvala vam Sven i Gabriel na vašim uvodnim izjavama. A sada ćemo se obratiti našem pregovaračkom timu. Možda bi gospođa Beres da vidimo što ona misli, a onda ćemo čuti mišljenje i drugih kolega. Mislim da je važno da u ovom mandatu možemo još preispitati niz dokumenata uvezano za PRIPS. Mislim da spremnost komisije eh, ili volja komisije eh, da ima eh, jedan set delegiranih akata i da taj set bude preispitan od sljedećeg saziva u ovom kaosu u, ili neredu htjela bih e, ukazati na nekoliko točaka. Gospodin Getner je spomenuo druge e, zakonodavne akte koji su sada revidirani, koji mogu interferirati sa pripovima. Nisam dobro slušala, možda, nisam možda dobro čula sve. Čini mi se da pitanje E, to halucinantno pitanje koje e, treba biti stavljeno na stol. Trebamo najme znati do koje mjere e, ovaj sažetak prospektusa utječe na kidove. Imamo vrlo malo zakona o, o financijskim tržištima koji ciljaju na kojima je cilj da donesu e, više informacija za ulagatelje. Cijela strategija tržišta kapitala je proširiti pristup e, tržištu kapitala ulagateljima koji nisu profesionalni ulagatelji. E, moramo, moraju znati koje su informacije, moraju ih moći uspoređivati, komparabilnost je važna, to nije lako. E, svaki dan dobivam e, pisma od upravljača e, fondova koji žele definirati svoju specifičnost. Ali mi zakonodavci moramo osigurati usporedivost. Imamo i druge teme na koje ću se vratiti. Scenarij uspješnosti. E, naročito prošle, e, prošle uspješnosti. E, to, o tome smo se mnogo bavili u pregovaranjima. Trebamo tu uvesti jasnoću i tu vidim aktere koji nam ništa ne kažu. Mm, mm, ako želite sačuvati prošle pokazatelje uspješnosti, a pri tome izbjeći E, podatke koji bi nas e, naveli na krivi put. Nisam se složila sa e, stanovništem parlamenta o ucitima i kidovima. Mm. Upravitelji fondova su također smatrali da to nema smisla da li je to ESA ili komisija, oni moraju napraviti e, sve što mogu da bi se pravila poštivila i kako bi smo išli što prije e, dalje. Dakle, tu moramo postići napredak. E, najbolji trademark financijskih tržišta izbjegava ovoj logici E, ne uklapa se u tu logiku. Gospodin Bernardino je e, e, spomenuo promjene na drugoj razini. Koje bi to bile domene na koje misli? Consumer testing je također bilo spomenuto i o tome smo pregovarali uključujući i sve ove aspekte e, ova brošura o, s informacijama, prospektus i tako dalje. Ono što nije spomenuto, a ja bih na tome e, insistirala, e, e, da li je zakonodavac mislio u kidu imamo informacije u o kriterijima kako čitati ove dokumente. E, e, a komisija se e, za to zapravo nije brinula. Tu je bilo intelektualnog nepoštenja. Čekali smo taksonomiju koju nismo mogli odmah dobiti. Pa nismo imali nikakve kriterije za E, ulagatelje. To e, to moraju napraviti e, timovi stručnjaka na visokoj razini. Treba uključiti i provedbu zahtjeva prve razine imamo e, obuzu da e, zaista postignemo rezultate na tom području. Hvala. Hvala ti Prvanš. Sirpa Pitikajnen za pučane. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam svima na e, izlaganjima. Sa nekoliko stvari se mogu složiti. E, prvo, drago mi je da će napokon sve informacije za mm, potrošače biti usklađene i hvala i prvanš što je e, govorila i o drugim važnim pitanjima. Ja se sjećam kad smo počeli pregovore o pripsima, komisija je bila obećala i mi smo se složili da će e, ključne informacije pripsa da će biti e, vrlo jednostavno prikazane i da će to onda biti e, model za sve financijske proizvode a ne da će se udjeli smatrati rizičnijima no e, shvaćam da imamo političke i druge prepreke, no to je nešto što parlament želi progurati i to jednoglasno. Stoga se nadamo da će komisija raditi na tim ključnim informacijama PRIPSA. Zatim druga stvar – se odnosi na učinkovitost. Neću sada ići u detalje jer smo već jako dugo u nekim ranijim situacijama raspravljali o tome, no izgleda da većina nas je zabrinuta da prošla uspješnost, iako su to informacije koje potrošači e, žele i trebaju, financijski Supervizori smatraju da to nije točno zato što je važan čimbenik e, nepouzdanost podataka i to bismo trebali izbjeći. Zatim smo isto tako imali raspravu o dakle oznaci upozorenja, no prošla <clears throat> uspješnost ne govori ništa o tome kako će stvari izgledati u budućnosti. No, s druge strane na taj način se pružaju e, informacije potrošačima, to je kao da potrošače upozoravate da ne puše. Ja se nadam da ćemo to uspjeti riješiti i to stvarno nije ideološka rasprava, već je eh, tehnička rasprava. Ako razmišljate o kvantitativnim mjerama, to je vrlo teško i nesigurnije. Mislim da ovo neće biti način na koji ćemo funkcionirati. A komentare koje smo čuli je da ako imate lošu uspješnost u prošlosti, e, nećete više nuditi taj proizvod, tako da onda više nećete imati niti e, informacije o tome. Tako da mislim da će se to koristiti samo u marketinške svrhe. Zatim, komentari na RTS 2. Komisija bi trebala na tome raditi i kad govorimo o raspravi i prijedlogu, mislim da je to tehnički pravi e, put, stoga sam, se slažem s ovima što ste predložili. Privremeno izuzeće vrlo jasno UCIC mora biti uključen u e, reformu i ovaj način reforme mora biti e, obrazac za budućnost. Da ne mijenjamo uredbu malo tu, malo tamo i na kraju završimo sa obrazcem koji zapravo nije uopće dobar. Hvala vam. Hvala Srpa. Kolega iz ECR-a je sljedeći, no ne vidim nikoga. Onda idemo e, na liberale. Gospođa Verning je upravo stigla i priprema se. Možete li, jeste li spremni uzeti riječ? Da. I ja imam pitanje. Do koje mjere će e, uključivanje podataka objavljenih kao rezultat, rezultat prica utjecati na e, štedne proizvodne, da li pozitivno ili negativno? i to i na sposobnost da se mm, pripremaju dosljedni, dosljednija izvješta o svim tim proizvodima i koje lekcije možemo naučiti iz ovoga za potrebe revizije pripsa. Vrlo jasno i precizno pitanje. Hvala vam. A sada zeleni Sven Gigold je tu, izvolite. Hvala vam. Kao prvo moram reći da se slažem sa puno toga što je rečeno, a pogotovo s onime što je rekla Sirpa kad je riječ o prošloj e, uspješnosti. Pitati dionike i čuti da još uvijek e, za, ih zanima da te podatke imaju u pripsu. Nisam iznenađen da su je rezultat takav ako već imate profesionalne ulagače, naravno da su oni zainteresirani na jednostavni pristup tim podacima. No, ako ovdje definiramo pravila, kao prvo moramo misliti na male ulagače. I čak i ako stavite upozorenje na uključivanje podataka o prošlim uspješnostima, ono što vam ekonomija ponašanja pokazuje sljedeće. Što će normalna osoba napraviti reći će ovo izgledaju kao pravi točne brojke, evo imamo um, upozorenje i sada recimo da ono što se dogodilo u prošlosti označava manje više što bi se moglo dogoditi u budućnosti. Stoga ono što u prošlosti nije uspjelo će vjerojatno se prestati nuditi a ono što je u, prošlosti imali dobre rezultate nastavit će. Tako da to je zapravo dobar marketing. Ali ovdje ne govorimo o marketingu, ovdje govorimo o točnim informacijama. Stoga točna to jest najvažnija poruka koju moramo poslati je sljedeća. Ako ulažete u proizvode e, čija je vrijednost nepoznata, nemojte dati informacije koje će pružati nekakvu sigurnost. Tako da time idemo u smjeru da imamo dobar i loš scenarij a postoji značajna razlika u informacijama zato što pokazuje da je budućnost nesigurna. Stoga pitam komisiju, a i zajednički odbor, možda želje institucijskih ulagača da imaju pristup podacima o uspješnosti u prošlosti Možda se to može riješiti tako da se ti podaci stave u bazu podataka, ali ne i u informacije koje se nude e, iz fonda. Dakle, ta želja je posve razumljiva. Mora postojati i javno jamstvo da se podaci iz prošlosti mogu koristiti, no mislim da ne bismo to trebali stavljati u europske propise. I slažem se sa svim kolegama pogotovo sa pervanš, mislim stvarno to moramo pripremiti i ne smijemo dopustiti da ovaj zakonodavni akt e, bude uništen od strane posebnih interesa. Hvala. Nema nikoga iz Ujedinjene ljevice ili FTD-a. Želi li se još netko javiti i komentirati? Ako je tako, onda ću zamoliti Gabriela i Svena da odgovore. A još samo nekoliko komentara s moje strane. Kao prvo, mislim da je Pervanš rekla ono što je stvarno bitno. Ako unija tržišta kapitala znači išta, znači da moramo osigurati zaštitu ulagača eh, u svim sferama, a posebice malih ulagača, ako doista želimo raditi na proširenju unije tržište kapitala. Dakle, to ne, mora, ne moramo imati propise onda samo za institucionalne ulagače, već i za male. I naravno važno je da dobiju sve potrebne informacije. Drugo, zajednički pristup, pogotovo kad govorimo o razvoju prekograničnog e, tržišta financijskih usluga, to traži suradnju i to je dobro i za potrošače i za poslovnu zajednicu. Dakle, mora postojati zajednički prekogranični pristup. A da bi se to dogodilo, potreban je e, proporcionalni odgovor u tom području. Dakle, ne da ne pružamo e, informacije, ali isto tako da osiguramo ciljane informacije kako bi e, ulagači dobili, znali se što moraju znati. Zatim, prospektus, riječima Sirpe, to je majka svih čudovišta. Uloga malih ulagača i pitanje uspješnosti u prošlosti. zatim ostala pitanja o tome kako će se odvijati konzultacije sa potrošačima te o RTS-u. Mm, možda gospodin iz Europskog nadzornog tijela. Eh, mm, Nastojit ću odgovoriti na eh, pitanja. Eh, pitanje prošle uspješnosti? To je važno pitanje. E, biti ću jasan kad o tome u konzultaciji koju smo obavili. Oprostite. Molim vas kolege i kolegice. Gospodin Bernardino ima riječ. Molim vas ako želite razgovarati da to obavite izvan sale. Izvolite, izvolite, imate riječ. Hvala Herman. E, prošla uspjeh. Konzultacije e, su bile jasne i rezultati tih konzultacija. Nije, nije se radilo samo o interesu. Znamo što industrija želi. E, suosjećam s onim što ste rekli, oprez koji trebamo imati. Odgovori koje smo dobili od potrošačkih organizacija i malih ulagatelja oni e, smatraju da je prošli uspjeh e, pravi kriterij i dobar kriterij je informacije o prošlom uspjehu ako se to standardizira ako je to objektivno i dosljedno mislim da je to dobra informacija naravno e, moramo imati i disclaimer E, diskusije su dobre. Nemamo me metologe niti za buduće, budući uspjeh, nemamo nemamo dobre metode, savršene metode za predskazivanje uspjeha. E, tu imamo razna mišljenja, ali e, mislim da ćemo moći nešto smisleno napraviti za potrošače. Nešto što ljudi zaista mogu koristiti drugo, mm, korištenje izuzeća. E, tu moramo ovu rupu popuniti što je prije moguće. E, potrošači imaju dva razna dokumenta, ne znaju što da rade. E, fripovi, tu se svi financijski proizvodi tretiraju slično. Imamo pri i uzajamne e, e, fondove koji ne primjenjuje pripsove. A e, razina dva, smanjivanje prinosa mi to teško je da potrošači to shvate. Tu moramo još poraditi na tome. E, troškovi transakcija. Tu imamo neke situacije kad je metodologija daje negativne vrijednosti. Još uvijek nismo uvjereni u da je to rezultat dobre aplikacije metodologije. Mislim da tu možemo malo stvari još precizirati i e, e, dotjerati. Moramo se malo više pri LSG-ovi. To je važan element. E, e, ako e, provider e, daje proizvod koji ima ESG cilj, to mora biti odraženo i to mora reći u informacijskom dokumentu, u Kidu Kako bismo moramo komisije reći kakve e, formulacije e, upotrijebiti u, u kidovima. E, moje stajalište je sljedeće. Ovo što je do sada napravljeno, sva taksonomija i eko označavanje, sve to mora rezultirati jasnim označavanjem pripova Moramo to jednostavno napraviti na osnovi boja ili na osnovi slova. I na kraju o, pitanje CMU-a i veze sa e, malim ulagačima. Brian, slažem se s tobom, to je važna stvar. Ako želimo imati CMU u, Europi trebamo potrošače. E, Stoga smo e, gurali PEP, e, želimo da to postoji i moramo e, za to razviti informacijske dokumente. To je jedan od velikih izazova povezan sa pripsovima. Imamo razne tipove investicijskih proizvoda, kratkoročne, dugoročne, srednjeročne i tako dalje. I tu informaciju moramo dati ulagačima to mora biti podešeno njima, a ne smijemo dovesti u pitanje usporedivost. Hvala lijepa. Svene, imaš riječ, izvoli. Hvala lijepa, biti ću kratak. Mislim da ne treba mnogo toga dodati. E, što se tiče sg to moramo napraviti e, korak po korak objavljivanje, radimo na taksonomiji, na označavanju. E, e, objavljivanje još uvijek u kidu, ali moramo to napraviti paralelno na oba područja. Ne, ne možemo si dozvoliti da se posao preklapa cijelo zakonodavstvo mora biti doneseno u paketu. Moramo se zamisliti u situaciju investitora. Imamo eh, ovu brošuru, prospektus, imamo eh, KID. Međutim, sve to mora biti u jednom paketu, objavljeno zajedno. Kao i uvijek, to će potrajati E, pitanje boljeg objavljivanja troškova i uspješnosti i tu još trebamo raditi. Naročito na području osiguranja nemamo dovoljno informacija. To je e, žalosno. E, mislim da ova informacijski dokument o pripovima može tu situaciju poboljšati. Međutim, još nemamo sve potrebne informacije. E, pro, prošla uspješnost. Sada ESA mora pogledati koji su tehnički, e, tehničke solucije moguće. E, da li ćemo tu uključiti samo prošlu, prošli uspjeh i uspješnost ili možemo dati i druge informacije. Moramo međutim imati jedan format za sve. Ako sada imamo jedan format za jedan proizvod, a neki drugi format za drugi proizvod, onda ćemo e, uništiti ono što smo željeli napraviti. Hvala lijepa e, Ga, e, Gabriele i Sven na svim ovim informacijama. To je vrlo važna tema. Ako pogledamo uspjehe i nespjehe pripova, to nas može koštati e, mandata. E, nemamo puno vremena za konzultacije u sljedećih nekoliko godina. To će biti, to će e, morati rješavati sljedeći saziv. Biti će to vrlo vruća tema. Hvala vam lijepa što ste došli k nama. Evo, za jednu minutu ćemo početi sa glasanjem. Molim da se okupite. Ovo je samo za ekon. Evo, prije no što nam se pridruži e, kolege iz e, odbora za proračune. So, let's go to a test. Let's go to a test. Uh, the vote... Da testiramo, otvaram glasanje. Samo članovi Ekona, a ne članovi Buđa. Samo članovi Ekona mogu glasati. Mogu nas gledati, kolege i kolegice. Zatvaram glasanje. Idemo dalje. Imamo četiri glasanja za članove Ekona. Prvo glasanje. Emir, stavak 1 i 2 se glase zajedno. Glasamo zajedno ko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, uvodna izjava 1 do 7 u bloku za, protiv, suzdržani, usvojeno uvodna izjava A i B zajedno za protiv suzdržani usvojeno i na kraju e, rezolucija e, kao cijelina. otvaram glasanje zatvaram glasanje 42 za, 5 e, suzdržanih glasa. Usvojeno. Mm. E, prijedlog za e, ne prigovor. Slažemo se. Svi za, protiv, suzdržani, usvojeno. uvodna izvija 1 do 7 u bloku glasamo za, jedan do 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava A i B u bloku A i B za, protiv, Pervanš, jesi za ili protiv? Za. E, usvojeno. E, e, tekst kao cijelena e, glasamo sada za cijeli tekst. Otvaram glasanje. Imamo jedan, ne, dva glasa previše. Još imamo jedan glas previše od EPP-a. Zatvaram glasanje. E, četiri, četiri za, nema e, protiv e, šest suzdržanih. MIFIR e, stavak 1 i 2 u bloku za MAR e, postupak odsutnosti prigovora E, stavka, stavak 1 i 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava 1 do 7 zajedno, za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, uvodna izjava A i B za, protiv, suzdržani, usvojeno. Otvaram glasanje. E Imamo opet jednog pučana. Dva pučana previše. Fantastično. Zatvaram glasanje. 45 za, nitko nije protiv, 7 e, suzdržan. Sljedeće je stavak 1 i 2 zajedno, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava 1 do 7, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Uvodna izjava A i B u bloku za, protiv, suzdržani, usvojeno. A sada e, glasanje za cijeli tekst. Otvaram glasanje. Opet jedan glas pučana previše, fantastično sudjelovanje. Zatvaram glasanje. 45 za, e, šest suzdržanih e, usvojeno. Hvala. Imamo jednu minutu pauze. Onda će nam se svi kolege i kolegice pridružiti i nastavit ćemo sastankom.